mislim. Dakle, please. Micro, please. Upalite mikrofon, molim. Thank you, Mr. President. I have a... Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja imam jedno pitanje vezano uz poslovnik. Pod pravilom 11 točka 3 želim reći da je prošle godine konferencija predsjednika imenovala gospodina Verhofstadta kao pregovarača za Europski parlament u okviru Brexita. No, gospodin Verhofstadt osim toga ima još i četiri eh, eksternih poslova, četiri. Tri tih poslova mu donose pet do 5000 eura mjesečno, a jedan posao mu donosi eh, čak 10.000 eura mjesečno. Kao što svi znamo, gospodin Verhofstadt je naravno čovjek od integriteta, on je častan čovjek, ali stoga me zanima kako takva osoba s takvim e, integritetom, poput gospodina Bauštara, može e, usukladiti sa svojom e, zdravom savješću, svoje odgovornosti u tih četiri vanjskih poslova i biti istodobno i pregovarač Europskog parlamenta za Brexit i molim vas da razmotrite to pitanje i imenovanje. Izvolite, imate Predsjedniče, nakon što je britanski parlament jučer na večer usvojio zakon o Brexitu i nakon što će se pokrenuti članak 50. do kraja ovog mjeseca, vi biste trebali e, zamoliti one koji su za Brexit da do sredine travnja e, odustanu od svoje dužnosti ovdje. Gospodin Faraš koji želi uništiti Europsku uniju, zar je normalno da dobije 260 eh, tisuća eura dnevnica da ništa ne radi ovdje u Europskom parlamentu. Da on stoji svoja uvjerenja, on bi se borio za privilegije onih koji žele ostati u Europskoj uniji. Hvala. Grazie, grazie per il suggerimento. Hvala na ovom prijedlogu, no ovo nije trenutak u kojem raspravljati o Brexitu. Imat ćemo dugotrajne i važne rasprave o ovoj temi, tako da predlažem da prijeđemo na današnji dnevni red. Onorevole Corazza Bilt, prego. Gospođa koraca Bilt, izvolite. I would like to ask Ja bih htjela zamoliti potpredsjednika Timmermansa znači li odsustvo povjerenice Benkovske ili eh, povjerenika Katajnen danas ujutro pri E, predstavljanju revizije o direktive o vatrenom oružju i je li to bilo slučajno ili je to bila e, savjesna odluka da netko drugi predstavi zakonodavstvo koje se toga tiče. Ovaj parlament već godinu dana govori komisiji da ovo nije zakon protiv terorizma. Mi imamo slobodu kretanja i zbog toga su nam potrebna minimalna pravila na jedinstvenom tržištu za ovo. Zašto nas ne saslušate? Zašto nam otežavate E, to da iznesemo činjenicu o tome što se radi u toj direktivi. Hvala vam gospodine predsjedniče. Izvolite. Ana Gomeš. Gospodine predsjedniče, došlo je danas Došlo je dva dana do tragedije u Etiopiji. E, Više od 60 ljudi, većinom žena i djece, je izgubilo život e, tijekom odrona zemlje u jednom slamu. To se događa u državi koja jedan od najvećih e, primatelja financijskih sredstava iz Europske unije. Osim što trebamo izraziti našu solidarnost sa građanima Etiopije, moramo isto tako i zatražiti od komisije da istraži koja je razina krivog upravljanja i opresije koju Europska unija trenutno financira u Etiopiji gdje ljudi gube svoje živote, izloženi su milosti i nemilosti e, strukture koja je potpunosti nedemokratska. Hvala vam. I have decided to Ja sam odlučio nametnuti kaznu gospodinu Korbinu Mikeu zbog komentara he made koji je iznio o ženama tijekom plenarnog zasjedanja 1. ožujka 2017. godine e, i to tijekom rasprave o e, razlike u plaći među spolovima. E, tu raspravu, tu raspravu je predsjedala gospođa predsjednica Gebhardt. Ja smatram da su ti komentari slučaj kršenja načela koje stoje u pravilu 11. naših internih e, pravila poslovnika. Zbog toga, u skladu sa pravilom 166. poslovnika i e, uzevši u obzir e, pismene primjedbe koje je predao gospodin Korvin Mike, odlučio sam da ću mu nametnuti sljedeće kazne. Kao prvo, e, izgubit će pravo na dnevnice i to e, tijekom 30 dana. Osim toga, e, uz iznimku njegovog prava da glasa na plenarnoj sjednici, privremeno je izuzet od sudjelovanja u svim aktivnostima parlamenta i to uzorok od 10 dana počevši od danas. Isto tako, gospodinu Korbinu Mikelu je zabranjeno predstavljati parlament e, u okviru bilo kakvih interparlamentarnih izaslanstava, interparlamentarnih konferencija ili na bilo kakvim interinstitucionalnim forumima i to će trajati e, godinu dana krenuši od danas. The decision has been notified to the member. Prenijeli smo odluku e, članu, to je zastupniku kojeg se ovo tiče. Passiamo ora alle votazioni. Prelazimo sada na glasovanje. Passiamo alla votazione della, della relazione Girling. Glasovanje o izvješću Girling.